Crnom moru, tako na Sredozemnom moru. Hvala vam, gospodine predsjedavajuća. Hvala vam, rasprava je zatvorena. Sutra u 12 glasujemo o ovom izvješću. Sutra u 8 sati nastavljamo sa zasjedanjima. Dnevni red je objavljen i dostupan je na stanicama interneta Europskog parlamenta. Zatvaramo današnju sjednicu. ugodne večer svima.